Europska unija i visoka predstavnica i služba za vanjsko djelovanje nastoji pronaći neko rješenje. Ukoliko zajednički budemo na tome radili, imamo šansu, a ako se samo budemo pretvarali da to radimo zajednički, onda smo osuđeni na neuspjeh. Hvala. E, zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Belder. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. E, što se tiče europskog stajališta i ove iznimno složene situacije u Libiji, iznimno je važno da Europa ima jedinstveno stajalište. Nažalost, to nije slučaj. Interesi Pariza i Rima su diametralno suprotni. E, jutro smo imali priliku pročitati u novinama Frankfurta Allgemeine E, da e, očito postoje velike podjele u Italiji e, što se tiče stajališta u odnosu na Libiju. Kako onda definirati jedinstveno stajalište Europske unije? Tu je bitno također i stajalište Turske. Do sada Moram reći da je važno podići razinu djelovanja Europske unije i pozivam e, predstavnicu Mogherini da radi na tome. Zahvaljujem. Zastupnik Moraes. Hvala lijepa. E, čuli smo ispravan prikaz situacije u pogledu intervencija koje su dovele do ove situacije. Međutim, ovdje je gospođa potpredsjednica koja govori o e, trenutačnoj situaciji. E, Služba za vanjsko djelovanje nedavno je gostovala na našem odboru i govorili smo o trenutačnoj situaciji i hitnim mjerama i zajedno sa kolegicom Pinelli razgovarali smo o tome e, što je sa operacijom Sofijom ako nemamo potporu e, pomorskih snaga, što je s drugim pitanjima, postoji li mogućnost proširenja područja primjene, hoćemo li promijeniti gledište ukoliko dođe do pogoršanja situacije. Čuli smo Eh, ono što je rekla zastupnica Jala Sender, znamo čime se sve morate baviti. Eh, ne radi se ovdje o prebacivanju krivice, ali postoje rizici koji su povezani s tisućama eh, migranata koji bi mogli ostati zatočeni u prihvatnim centrima, u izbjegličkim logorima. Dobivamo informacije iz Libije koje govore u prilog tome da je riječ doista o velikoj krizi i velikoj napetosti. Moje pitanje je postoji li fleksibilnost u ovom pristupu? I e, možete li nam nešto reći o e, situaciji u kojoj se nalazi operacija Sofija? Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Jurek. Jedna minuta. Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Suočeni smo sa još jednim poglavljem tragedije u Libiji. Velike tragedije koju smo zvali Arapsko proljeće. Ovo je doista e, skupa e, pouka i e, nešto iz čega i sljedeća komisija i budući dužnosnici mogu izvući pouku. U svom radu moramo se osloniti na neke konkretne kriterije. Možemo birati između činjenične procjene politike, međutim ne smijemo eh, se zanositi o određenim zabludama u smislu da ćemo se boriti za demokraciju dok eh, ne umre zadnji Libijac. Moramo preuzeti odgovornost. Zahvaljujem. E, riječ ima zastupnica Kijenge. Jedna minuta. Hvala lijepa. Nije sada vrijeme za podjele. Paka u Libiji sve nas vraća na našu odgovornost. Europske institucije i međunarodne organizacije i nacionalne vlade. Ono što je zaista sada bitno i hitno, to je prekid vatre. Međutim, svi moramo pridonijeti traženju održivog političkog rješenja gdje će se situacija u Libiji smiriti, stabilizirati i gdje će se država obnoviti. Broj pogibija u toj zemlji je ogromna. Nameti su bili kako izbjeglice, tako bolnice, tako i škole. I e, velik broj ljudi nalazi se u zaista opasnoj situaciji. Možemo samo još tu dodati što je sa ženama, djecom, ali ipak u E, to je libijski pakao. Mnogi smatraju da je sigurna država za pristanište. I sada europske države moraju pokazati da su odgovorne. Moramo se vratiti na operaciju Sofija. Tražim visoku predstavnicu da nam kaže je li Libija sigurna država. Treba nam odgovor i hvala lijepa na vašem radu. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Sant. Jedna minuta. Izvolite. Dužnost je Europe da pokaže da je ponajprije zainteresirana uh, u Libiji za dobrobit libijskog naroda, a ne za naftu i ne za pitanje tko će kontrolirati pristup e, nafti u Africi. E, moramo kao prvo dogovoriti e, što je sa onim bitnim pitanjima. Za Europu bi trebalo biti bitno da Libija ne završi kao predvorje za terorizam. Ono što je potrebno libijskom narodu je stabilnost, a onda će jednoga dana prije ili kasnije zaživjeti mir i demokracija. Bez stabilnosti to se neće dogoditi. E, ne trebamo raditi na tome da se to dogodi, dogodi što prije u smislu da se postavi neki režim koji nam se iz nekog razloga sviđa. Strano uplitanje u e, unutarnje poslove Libije dovodi do anarhije. E, Europa tu snosi veliku odgovornost, a trebamo dati podršku svim naporima u dobroj vjeri kako bi doista do izražaja došli libijski interesi. E, ne možemo i nadalje pristajati na paralizu u smislu e, nepostojanja mogućnosti za uspostavu nacionalnih e, institucija. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je zastupnica Kati Pili. Jedna minuta. Hvala lijepa. E, preko sto ljudi je ubijeno, preko šesto ozlijeđeno, a stotine su pritvoreni. To je rezultat nedavnih sukoba u Libiji. Unatoč ovoj situaciji vidimo i nakon izbora da je došlo do smrtonosnih sukoba u Tripoliju. Hafter pokušava osnažiti svoj položaj na ovaj način kako bi imao veću pregovaračku moć, a to nije nešto što možemo prihvatiti. Njegova strategija dovodi u pitanje mirovni proces i može dovesti do sve većeg broja civilnih žrtava, a to će dovesti do sve većeg broja izbjeglica koji će napustiti Libiju i završiti u rukama terorista. Pozivam visoku predstavnicu da radi na uvođenju prekida vatre. Napori koje poduzimaju Ujedinjeni narodi i Europska unija trebaju dobiti šansu. Jedino na taj način može doći do održivog mira. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Piri. Prelazimo na postupak e, spontanog javljanja za riječ. E, na raspolaganju imate samo jednu minutu, pred nama je duga večer. Prvi riječ e, ima zastupnik Farija. Izvolite. Hvala vam lijepa. Najnovija eskalacija sukoba i situacija u Alžiru i Maroku e, iznimno su važni za Europu jer bi to moglo dovesti do novog migracijskog vala, novog vala izbjeglica koji će doći u Europu. Ako bismo tvrdili da je Libija sigurna zemlja, e, pitanje je e, da li to stoji jer e, zapravo ne možemo dopustiti da određeni gospodarski interesi ovdje imaju prednost. Kao prvo treba raditi na prekidu vatra i nacionalnom jedinstvu, uspostavi stabilnosti i do mira za sav libijski narod. E, treba omogućiti da libijski narod sam definira svoju sudbinu. Hvala. Zahvaljujem. E, riječ ima zastupnica Gomez. E, međutim, izgleda da nije prisutna u dvorani, tako da sada riječ ima zastupnica Lerando. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana gospođo visoka predstavnice, situacija u Libiji iznimno je zabrinjavajuća. Više od 500 ljudi je ubijeno, više od 600 ozlijeđeno, deseci tisuća su raseljeni. Situacija i posljedice su strašne nakon svrgavanja e, Gaddafija s vlasti. Unato činjenici da su neke države članice odgovorne za ovu situaciju, tu poneprije mislim na Francusku i Italiju, potrebno je nešto poduzeti jer je situacija iznimno zabrinjavajuća s obzirom na djelovanje paravojnih postrojbi i generala Haftera. Ovaj novi sukob zapravo je dar s neba za islamiste. E, to njima ide na ruku jer će dovesti do e, dodatnog destabiliziranja ove regije, a može dovesti i do destabiliziranja e, Tunisa i drugih prostora. Moramo sve poduzeti kako ne bi došlo do daljnjeg krvoprolića. Zahvaljujem. Riječ sada ima Bill Etheridge. Hvala. E, Libija i cijela situacija s arapskim proljećem e, doista su pouka što se tiče intervencije Zapada u zemljama koje ne razumijemo. Pogledajte što se događa. Kaos, izbjeglice, smrt, a e, tko od toga profitira? Dolazi do rasta despotizma, terorizma. Trebamo biti svjesni toga u budućnosti da kada e, krenemo s vojskom, e, oružjem, u ovakve prostore. To nije rješenje. Situacija će tek postati samo gora. Moramo biti u stanju razgovarati s ljudima, pružiti pomoć, angažirati diplomatske kanale, trgovati, ali doista e, moramo biti svjesni e, da e, intervencije silom moraju ostati u prošlosti. Jedini način na koji možemo ostvariti napredak je putem razgovora i pregovora. Hvala. Zahvaljujem E, riječ ima zastupnik Pospišil. Izvolite. Hvala lijepa. E, pažljivo sam slušao ono što je govorila visoka predstavnica gospođa Mogherini. Slažem se e, sa tvrdnjom da se rješenje može naći samo političkim putem. General Haftar radi na destabilizaciji zemlje. Nažalost, ne postoji prava strategija. Nitko ne zna koji bi koraci bili ispravni. Pokušavamo diplomatskim putem ostvariti napredak i nadamo se da će diplomacija pobijediti. Gospođo Mogherini, situacija je iznimno složena. A ja se bojim da mi ovdje e, samo govorimo, a premalo toga činimo kako bismo dali doprinos mirnom rješenju. E, daljnja destabilizacija ove regije može dovesti do toga da dalje tisuće izbjeglica krenu put Europe, a to želimo izbjeći. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima zastupnik Zdrojevski. Hvala lijepa. Htio bih odati priznanje naporima visoke predstavnice i ONA. a Mi smatramo e, da doista činimo sve što je u našoj moći. Međutim, moramo biti svjesni toga da su nam potrebne e, doista e, detaljne informacije o stanju u Libiji. Moram priznati da smo često razočarani. Postoje osim toga i financijski problemi i vrlo često smo bespomoćni. E, smatram da službe koje su nam na raspolaganju trebaju imati na raspolaganju kvalitetnije informacije kako bismo mi mogli djelovati dosljedno i učinkovitije u brojnim situacijama kada se radi o e, mjerama u Africi i na Bliskom istoku. Postoji nešto što ovdje ne mogu prihvatiti, a to je ovaj element negativnog iznenađenja, e, taj nedostatak informacija. I upravo zato smatram da moramo imati detaljnije konkretne informacije. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Zdrojevskom. Istrpili smo popis govornika. I sada ponovno dajem riječ visokoj predstavnici gospođi Mogherini. Hvala vam lijepa. Neki su otišli iz vijećnice. Žao mi je, htjela bih uh, kolegi odgovoriti na ono što je rekao, ali učinit ću to svejedno. Dakle, razgovaramo ovdje o nečem veoma ozbiljom i o nečemu što nas zapravo nije iznenadilo godinama. Pratimo ovu situaciju i mi iz Europske unije, Ujedinjeni narodi, ali i naši partneri iz regije, e, dakle Afrička unija, pa mi je zato žao što evo na ovom posljednjem zasjedanju Europskog parlamenta ima više ljudi u gledalištu nego zastupnika u vijećnici. Žao mi je što to moram reći, no mi Mislim da ova tema zaslužuje veću pozornost vaših kolega i zato čestitam vama koji jeste ovdje. Hvala vam na vašoj potpori, svemu što smo činili u proteklim danima, nije bilo lako, a i u proteklim godinama kako bismo izgradili zajedničko europsko stajalište. Znamo da naše naša početna stajališta nisu uvijek bila jednaka, no danas imamo objedinjenu europsku politiku i zajedničko djelovanje sa ciljem da stabiliziramo tu zemlju i damo mogućnost libicima, tamošnjim eh, građanima, stanovnicima, njihovim institucijama, koliko god da se eh, međusobno sukobljavaju, koliko god da su eh, osjetljive, želimo im dati priliku da se ujedine i obnove svoju zemlju. Zahvaljujem parlamentu na potpori. Mislim da smo neke rezultate uspjeli ostvariti iako u veoma teškim okolnostima. Mislim da možemo biti ponosni barem na dvije stvari. Jedno je stalna potpora koju pružamo UN-u i posebnim izaslanicima UN-a, bilo ih je više tijekom vremena. Oni su uvijek mogli računati na političku, financijsku diplomatsku potporu Europske unije i na terenu. Ponosim se također činjenicom da su naši predstavnici otišli natrag u Tripoli prije mm, djelatnika mnogih e, drugih zemalja. E, te stvari su se naravno u novije vrijeme promijenile, no evo ja sam i osobno posjetila prostorije Europske unije u Tripoliju nedavno službeno ih otvorila. Dakle, nakon dugo vremena izbivanja naši predstavnici su se vratili u Tripoli. Situacija, nažalost, nije još uvijek normalizirana, ali Libici znaju da Europska unija kao institucija je oduvijek nastojala pružiti pomoć i biti pritome konstruktivna i otvorena. Dakle, to je i diplomatska i politička, ali i financijska pomoć i to između ostalog i zahvaljujući potpori ovoga parlamenta. Druga stvar kojom se ponosim u ovako teškim okolnostima jest da smo napokon po, uspjeli početi ostvarivati rezultate vezano uz prihvatne centre zajedno sa agencijama UN-a. Naša je namjera da ih e, iselimo i zatvorimo. Na kraju bih voljela da se usredotočimo na Libiju i Libice, a ne samo na Libiju i migrante. Jer ako dođe do dodatnog jačanja sukoba u Libiji, mene najviše brine što će doći do gubitka ljudskih života, do propuštene prilike da se uspostavi e, politički e, dogovor. Dakle, ne brine me prvenstveno mogućnost migrantske krize. Moram reći da moramo uzeti u obzir da svaka osoba o kojoj govorimo je ljudsko biće i da moramo surađivati s Libicima i s Libijom u cilju budućnosti Libije i Libijaca. To nije samo tranzitna zemlja ili zemlja u kojoj se nalaze migranti, to je prije svega država u kojoj živi tamošnje stanovništvo. No da, surađujemo dakako i sa agencijama UN-a, Međunarodnom organizacijom za migracije i Afričkom unijom kako bi se ispraznili prihvatni centri kako bi se zaustavilo trgovanje ljudima i u toku godinu dana tim organizacijama smo uspjeli pomoći da e, oko 40 tisuća e, migranata i izbjeglica iz tih prihvatnih centara presele ili u UNHCR-ove centre gdje su dobili odgovarajuću zaštitu ili da ih se vrati u države e, podrijetla, naravno u suradnji sa Afričkom unijom i državama članicama Afričke unije. E, sav taj posao odradili smo u situaciji e, vojne eskalacije e, u sve težim uvjetima za rad na terenu i kažem upravo zato sam poduprla poziv Filipe Grandea koji je on izrekao prošloga tjedna, a to je da je zatražio da se svim stranama na terenu Eh, dakle da se od svih njih eh, zatraži da omoguće pristup djelatnicima UNHCR-a svim prihvatnim centrima. Neki su mi postavili konkretna pitanja koja se tiču nekog toliko Libije koliko našeg rada po pitanju migracija. E, ja sam već rekla kako Europska unija ne smatra Libiju sigurnom zemljom. Dakle, to stalno izjavljujemo ne samo ja, nego i moji kolege iz komisije. Ništa se tu nije promijenilo, a sve skupa se i čini dosta očiglednim s obzirom na trenutačne okolnosti u Libiji neki zastupnici iz parlamenta također su me pitali o operaciji Sofija. Kao što znate, to nije tajna. Moj prijedlog državama članicama nije bio da povučemo e, pomorske snage. Ja sam oduvijek smatrala da pomorske e, snage trebaju ostati u međunarodnim vodama jer se pokazalo da one odvraćaju krijumčare ljudi od toga da e, krenu na putu u proteklih nekoliko godina upravo operaciji Sofija možemo zahvaliti između ostalog, ali uglavnom operaciji Sofija što je broj Um, prelazaka iz Libije u Italiju se smanjio za više od 80%. Nažalost, odluka država članica išla je u drugom smjeru. Ja se i dalje nadam da će one ponovno razmotriti tu svoju odluku i odlučiti vratiti pomorske snage, dakle brodove u međunarodne vode. Mislim da bi to svakako imalo smisla i da bi poslužilo kao e, čimbenik odvraćanja krijumčara ljudi diljem sredozemlja, a također poslužilo bi i kako bismo ispunili svoje zadaće, svoje obveze kada je riječ o provedbi rezolucija e, Vijeća sigurnosti UN-a e, u smislu kontrole embarga. E, naravno, u tome možemo biti mnogo učinkoviti ako imamo nazočnost na terenu, odnosno na moru, ako imamo brodove ondje. E, već sam otvoreno više puta i javno rekla kako smatram da bez e, brodova, bez pomorskih snaga operacija Sofija neće moći ispuniti svoj mandat na učinkovit način, pa se nadam da će države članice razmotriti e, još jednom svoju odluku i nadam se da će pri tome u narednim tjednima doći do drugog zaključka. E, zaključno želim e, još jednom zahvaliti svima vama iz različitih političkih klubova na vašoj potpori e, s našem radu na terenu, ne samo od jučer, već u proteklim godinama. Dakle, radimo ondje zajedno s UN-om kako bismo se vratili na libijski politički proces koji će biti u rukama Libijaca i koji će zaključiti E, ovaj e, dugoročni sukob e, kako bi se pronašao način da se stvore snažne inkluzivne institucije i da zemljom zavlada mir. Mislim da možemo potpuno jasno reći da osim nekih glasova koje smo ovdje čuli imamo snažnu potporu prije svega za otvaranje humanitarnih koridora za isporuku humanitarne pomoći zatim za naš zahtjev da se hitno uspostavi prekid vatre i da se organizira međunarodna konferencija pod okriljem UN-a koju smo zajedno pripremili koju zajedno podupiremo i koja vjerujem i dalje predstavlja nadu za Libiju da će eh, im se njihova zemlja vratiti u njihove ruke. Hvala. Hvala vam. A sada izjava potpredsjednice komisije o priznavanju SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i mogućem, mogućem pripajanju naselja na zapadnoj obali. Hvala vam. Ovdje imamo dva odvojena pitanja. Oba su povezana s ratom iz 1967. S jedne strane imamo odluku američke administracije da prizna Golansku visoravan kao izraelski teritorij, a zatim je tu politika naseljavanja Izraela koja se odnosi na zapadnu obalu. Sada ću govoriti odvojeno o oba pitanja. Prvo što se tiče priznavanja e, Golanske visoravne od strane američke administracije. EU ima tu jasno stajalište. To stajalište smo već nekoliko puta jasno izrazili. Europska unija ne priznaje izraelski suverenitet nad bilo kojim od teritorija koje je Izrael okupirao 1967. što je bilo protivno međunarodnom pravu i rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a, a to se primjenjuje i na Golansku visoravlan. 27. ožujka izdala sam izjavu u ime svih 28 država članica i potvrdila da je to doista stajalište Europske unije o Golanskoj visoravni. To je oduvijek bilo naše stajalište i ono se nije promijenilo. Isto tako, pet država članica Europske unije koje su sada u vijeću sigurnosti, to su Francuska, Njemačka, Belgija, Poljska, Vedena, Kraljevina, izrazile su to stajalište u obliku zajedničke izjave u New Yorku. Mi uvijek tražimo države članice da govore jednim glasom i to je doista i učinjeno u ovom slučaju. Moram eh, ovom prigodom zahvaliti državama članicama koje sjede u Vijeću sigurnosti jer koordiniranje stajališta, izražavanje stajališta eh, što uključuje i priopćenja za tisak, oni svi to rade zajednički, to uključuje sastanak sa mnom kako bismo koordinirali stajališta država članica u Vijeću sigurnosti. Sve se češće sastajemo i time ispunjavamo obvezu koju imamo kao europljani moramo podupirati multilateralni sustav i globalni poredak utemeljen na pravilima što se tiče današnje točke na dnevnom redu drugo pitanje odnosi se na politiku naseljavanja izraelske vlade neću komentirati potencijalne politike buduće vlade koja još nije formirana ali mogu reći ono čemu svjedočimo proteklih mjeseci a riječ je o izgradnji izraelskih naselja. Prošlog tjedna se isplaniralo, se planira daljnje, gradnja daljnjih naselja. Mi smo izdali izjavu kako bismo ponovili da je svaka takva aktivnost naseljavanja nezakonita temeljem međunarodnog prava i da zagovaramo rješenje s dvije države. Međutim, to rješenje polako nestaje i pada u zaborav. Za nas kao Europsku uniju važno je da budemo ujedinjeni po ovom pitanju i da jasno kažemo da napuštanje rješenja s dvije države donosi veći kaos ne samo svetoj zemlji, već i čitavom bliskom istoku koji se već sada suočava sa iznimno teškom situacijom zbog proliferacije kriza u toj regiji u proteklih nekoliko godina. Eskalacija nasilja u Izraelu i Palestini mogla bi izbjeći iznaći kontroli i pogoršati stanje na Bliskom istoku. A da ne spominjem koliko je važno da rješenje s dvije države i e, stvaranje palestinske države ima velik utjecaj na javno mnijenje u arapskom svijetu, jer ovdje je riječ o regiji koja je u posljednjih nekoliko godina prošla kroz e, velike nerede. Dakle, želimo da se održi perspektiva e, koja uključuje postojanje dviju država. Moramo biti realistični i uspješni, a kako bismo to postigli, svaki budući plan za Izrael i Palestinu mora za početak imati međunarodne parametre, mora ih uzeti u obzir, a to uključuje linije iz 1967. razmjenu teritorija i status Izraela kao budućeg glavnog grada obiju država. EU je po tom pitanju sasvim ujedinjena i jasna i nastavit ćemo zagovarati takvo rješenje. Europska unija prepoznat će, e, prepoznat će izmjene granica jedino ako se oko njih slože obje stranke i to u odnosu i na Jeruzalem. To je naše načelo, naše stajalište koje se temelji na realnoj procjeni situacije na terenu. Rješenje s dvije države je prvenstveno nužno za postizanje mira, ali i za sigurnost. Sigurnost Izraela, to je nužno za demokraciju i u Izraelu i u Palestini. To je nužno kako bi se zajamčio ekonomski rast za Izraelce i za Palestince. I ono što je najvažnije, to je nužno za mir, sigurnost i gospodarski rast čitave te regije, uključujući susjedne zemlje. Ako se situacija ne poboljša, ona će biti samo gora. Takva je stvarnost kojoj smo svjedočili proteklih godina. I u ova teška vremena smatram da treba zadržati i održati ovu perspektivu jer je to najhrabriji i najbolji doprinos koji možemo dati kako bi se osigurao mir, stabilnost i sigurnost u toj regiji. Europska unija će nastaviti to činiti sljedećih nekoliko mjeseci i to sa svima onima koji su spremni angažirati se kako bi osigurali stabilan mir. To uključuje naše arapske partnere. U proteklih nekoliko mjeseci susreli smo se s vodstvom Arapske lige. To je bio prvi samit između EU-a i Arapske lige u Egiptu. Ja sam tamo također bila prisutna Imali smo i prije nekoliko tjedana također već treći po redu takav summit, a stalište Europske unije o rješenju s dvije države i stalište o Golanskoj visoravni jedno je od glavnih elemenata tijekom rasprava i jedan od glavnih elemenata koji zapravo okuplja i europljane i Arape u ovom teškom trenutku i radujem se surađivati i dalje s njima na ovim konkretnim pitanjima koja su od iznimne važnosti za sigurnost i mir i na Mediteranu. Hvala. Hvala vam. Hvala viskoj predstavnici. A sada dajem riječ u ime EPP-a. Gospodin Preda, imate minutu. E, hvala. E, moram reći da je moj klub bio protiv e, ove rasprave. Stajalište u odnosu na Golansku visoravan je jasno. Što se tiče od rezolucija Vijeća sigurnosti u odnosu na suverenitet Izraela mi njih ne priznajemo odluka e, Trumpove administracije ništa ne mijenja situaciju na terenu, a izjava od 6. travnja u odnosu na e, e, gazin pojas također ništa nije izmijenila. Naš parlament i e, rasprava u parlamentu će e, samo ugroziti stajalište Europske unije jer će situacija biti još samo nesigurnija u odnosu na Golansku e, visoravan. Treba uzeti u obzir i sigurnost Izraela s obzirom na situaciju na terenu, podršku Ezbole, iranskih šita i tako dalje. Hvala vam. A sada Elena Valenciano u ime SID-a. Imate minutu i pol. Hvala. Iskreno govoreći ono što se događa između Izraela i Palestine, ono što je učinila američka administracija predsjednika Trumpa, to nije ništa novo. Sasvim je jasno što oni rade. Iako je možda gospodin Predat ime iznenađen ali stvarni je problem što ćemo mi poduzeti. Zašto smo i dalje tako suzdržani i ne osuđujemo ovo kršenje međunarodnih pravila? Jer izraelska i američka vlada upravo to čine. Ono što oni čine jest kršenje međunarodnog prava i mi im to dopuštamo. Dakle, ne možemo jednima e, reći da se moraju držati pravila, a drugima dopustiti da ih krše. Previše smo suzdržani, ne znamo kako se nositi s američkom administracijom koja je očito neprijateljski nastrojena prema Europskoj uniji. Jedan od prvih govora koje sam održala bio je o izraelsko-palestinskom sukobu, a ovo je sada moj posljednji doprinos i čini se da smo se ponovno vratili na početak. Suočeni smo s, sa situacijom kojom ne znamo dobro upravljati. Suočeni smo s golemom nepravdom, a sve će to onemogućiti ostvarivanje rješenja dvije države. I mislim da je sada trenutak da budemo glasniji. Hvala vam, gospođo Valencijano. Sljedeći govornik jest gospodin Bas u ime ECR-a na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ako ste ikada posjetili Golansku visoravan, onda vam je jasno koliko je taj teritorij ključan za sigurnost Izraela i njegovih građana. Ako ste posjetili dakle, Golansku visoravan, onda znate da blizu u Siriji e, su prisutni Iran i Hezbola i da su oni vojno snažni. Također znate da tamo postoje i saveznici i teroristi koji žele obrisati izbrisati s lica zemlje izraelsku državu. E, Amerikanci su priznali Golansku visoravan kao izraelski teritorij. To je važno, ali moramo biti sigurni e, da se mir može pronaći i na drugi način s obzirom da je na teritoriju prisutan Hezbola. Ako ste svjesni koliko je taj teritorij važan e, biblijskom narodu, koliko je on povezan s njime, onda trebate znati da je vrijeme da prestanemo e, sa selektivnim tumačenjem međunarodnog prava i priznamo Golansku visoravan kao izraelski teritorij kao što su napravili naši saveznici. A saveznici se moraju e, slagati. Hvala. Hvala gospodinu Belderu. Sljedeći govornik, odnosno govornica je gospođa Hilde Vautmans na minutu i pol u ime Aldea. Hvala vam. Iznimno sam zabrinuta zbog situacije u Izraelu, u Izraelu jer sada vidimo sve više i više signala e, prema koji nam daju do znanja da je Izrael odustao od rješenja s dvije države. Premijer Netanjahu želi proširiti suverenitet Izraela i anektirati zapadnu obalu. Ovo je dakle ključan trenutak. mirovni proces e, sada, e, sada nazaduje i smatram da je došlo do kršenja međunarodnog prava, a to se na neki način prihvaća. i to se odobrava. Nije li stoga, gospođo visoka predstavnice, važno da se naš glas e, čuje, da budemo jasni, i da budemo glasniji. Mi smo se opredijelili e, za rješenje s dvije države, to zagovaramo kako bismo Izraelu i Palestini omogućili e, mirnu su egzistenciju. A ako, ako ćemo čekati da američka administracija napraviti sljedeći korak, što možemo očekivati. E, jučer ste primili dopis od država članica u kojemu smo vas jasno zatražili da e, se naš glas mora čuti i mora se jasno čuti da mi kao Europa smatramo da postoji samo jedno jedinstveno rješenje, a to je rješenje s dvije države. Jedino će se njime spriječiti rat i molim vas da obratite pozornost na taj dopis koji ste primili. Hvala vam gospođo Vautmans. U ime gue i Ujedinjene ljevice riječ ima gospođa Matijas. Hvala vam. Istina je da ova situacija nije ništa novo. Međutim, došlo je do eskalacije sukoba koja potkopava mirovni proces na Bliskom istoku. i ne sumnjam nimalo u vašu dobru volju, gospođo Mogherini, ali mi na raspolaganju imamo i neke druge alate. Moramo dobro znati što ćemo napraviti i koje će biti posljedice naših dijela. Imamo sporazume o udruživanju, hoćemo li te sporazume suspendirati ili ne kada je riječ o obrani granica iz 1967. je li taj sporazum samo mrtvo slovo na papiru ili ćemo nešto poduzeti po tom pitanju? Jer se ljude desetkuje i moramo poduzeti nešto u vezi s time. I zaključno želim gospodinu Predi poručiti sljedeće. Kada se ljudska prava koriste u izborne svrhe, onda smo se doista eh, našli u lošoj situaciji. Onda smo doista u lošoj situaciji ja ću uvijek braniti ljudska prava bez obzira na to do, hoće li mi to donijeti glasove ili ne. I pitam se zašto vi koristite izborna prava, u koje svrhe? Izborne ili neke druge? Hvala gospođo Matijas. Danas e, namjera nije da vičete e, na druge zastupnike možete tražiti plavu karticu ako, ako se želite izjasniti. A sada gospođa Margrete Auken u ime e, zelenih Ujedinjene Europske ljevice. Hvala što ste e, bili jasni u svojem izražavanju, ali do sada Izrael nije ništa koštalo da nastavi sa svojim, svojom nezakonitom okupacijom. Mi sada moramo prijeći s riječi na dijela. I podsjećam vas na dopis koji je e, kolegica nedavno spomenula, a koji je vama upućen i u kojemu piše da se sada nešto mora poduzeti. Tu je rezolucija 2334 un ENA. Dakle, imamo, dob, imamo pravna sredstva i trebamo e, prekinuti neke veze s Izraelom jer e, želimo da se objavi i popis poduze, izraelskih poduzeća koja posluju u izraelskim naseljima koji su nezakonito izgrađena. Stoga mislim da možemo pomoći i prijateljima u Izraelu i prijateljima u Palestini kako oni ne bi odustali od rješenja s dvije države. Moramo im dati do znanja da oni mogu računati na nas, jer riječi više nisu dovoljne kao što vjerojatno znate i sami. Hvala vam gospođo Auken. A sada? Ovo su bili govornici u ime klubova. Sljedeća je Arena Marija. Minuta i pol. E, da, činjenica je da evropska vanjska politika nikada nije bila toliko daleko od američke kao što je to slučaj danas, ne samo u odnosu na bliski istok, e, već i u odnosu na e, druge stvari. Vi ste recimo branili sporazum s Iranom, Sjedine američke države to nisu htjele. Što se tiče Izraela, Naravno, SAD podržava najekstremističniji dio e, vlade Izraela, naročito kada su odlučili da će ambasadu otvoriti upravo u Jeruzalemu e, i da će time to postati glavni grad. A danas su e, priznali dakle Golansku visoravan i to uprkos stajalištu Ujedinih naroda. Međutim, e, nastavljaju se e, trgovački pregovori sa Sjedinim američkim državama. Sjedinim američkim državama su, e, je država koja se E, koja krši svaki multilateralizam u odnosima. Trebate iskoristiti apsolutno sve alate koje imate pri ruci, politiku, diplomaciju, ali i dvije druge stvari, dva alata, a to su e, sporazumi trgovački i sporazumi pridruživanja. Upravo je to način da e, nešto učinimo da odgovore a to je e, da odgovore na rješenje koje vi nudite, a to su dvije države, a sve smo dalje i dalje od toga u današnjoj e, politici Izraela. E, oni govore o pripajanju, a daleko i od bilo kojeg rješenja koje nudi Palestina. Hvala vam gospođo Arena. A sada gospodin Preda je zatražio plavu karticu. Gospođo Arena, prihvaćate li njegovu plavu karticu? Prihvaćate. U redu. Imate pola minute, gospodine Preda. Draga Marija, upravo si rekla da se Sjedinjene američke države lopovska država e, i zar ne misliš e, da e, ako tako razmišljaš da to nije nešto što će doista ugroziti naše odnose, odnose između Europe i SAD-a. Zar ne misliš da bi e, trebalo e, dakle reagirati odgovorno jer upravo je ljevica tražila da dođe do ove rasprave i e, vi ste vjerojatno odgovorni za ugrožavanje odnosa sa SAD-om. Do, kud ćete otići kako biste iritirali SAD? Dragi e, gospodine, SAD nije e, trebao europsku ljevicu da bi potpuno prekršila međunarodno pravo. Kada gospodin Trump odluči e, da će e, staviti e, porez i tarife na aluminij kako bi spriječio uvoz iz Europe, on time krši upravo međunarodne dogovore kada prizna suverenitet Golanske, Izraela nad Golanskom visoravni, onda to isto čini. Oprostite, ali ako želite na koljenima se prostriti pred e, gospodinom Trumpom, to mi e, kao ljeva e, stranka, kao ljevica EU ne želimo učiniti. Hvala gospodinu Predi i gospodinu Areni, a sada imamo spontano javljanje za riječ. Nekoliko zastupnika se javilo za riječ i molila bih vas sljedeće. Imamo popriličan broj zastupnika koji su se javili, a premalo vremena. Vi koji ste se već javili za riječ u, pred, u prethodnom spontanom javljanju za riječ. Sada nećete dobiti riječ i naravno neću dati riječ niti onima koji se koji su odlučili ne pojaviti se. Što, nam, što znači da nam preostaje, ja mislim, dobar, dobar broj zastupnika i da se svi mogu e, javiti. Prvi govornik jest Jose Sanchez Alafranca. Izvolite, imate minutu. Hvala vam, eh, gospođo predsjednice. Visoka predstavnice, dame i gospode, biti prijatelj Izraela ne znači da kad god eh, predsjednik Trump nešto kaže, Europska unija odmah mora promijeniti svoje stajalište. I to vrijedi i za status eh, Jeruzalema. Rezolucija 478 un o suverenitetu Golanske visoravni. Rezolucija 242 i 497 koje se odnose na naselje na zapadnoj obali. Sve te rezolucije dovode do kršenja međunarodnog konsenzusa, mirovni proces na Bliskom istoku postaje sve složeniji a rješenje s dvije države postaje sve teže ostvariti. Europska unija to rješenje brani, a Izrael i Palestina ga žele. Hvala vam gospođo Salafranka Armelic. Dakle, Poštovane visoka povjerenice, poštovana predsjednice, ja sam eh, zahvalan i E, slažem se e, da mi ne trebamo slijediti preporuke gospodina Trumpa da kršimo međunarodno pravo. Napreci e, ovog mirotvornog procesa je nešto što teško možemo zamisliti. Sa najavom aneksije zapadnih dijelova u sada u, za vrijeme E, kampanje, to je samo doprinjelo danjoj podjeli e, ove zemlje. Vanjska i trgovinska politika e, Izraela definitivno je nešto što treba staviti pod upitnik. Europa ne smije podržati ovako nešto. Nažalost, oni za Trumpa imaju angažiranog partnera, ali Europu su izgubili kao partnera u ovom mirovnom procesu. I potrebno je da Europa, Europa ne smije e, premještati svoja veleposlanstva u e, Izrael e, i molim parlament da se zauzme po ovom pitanju. Hvala. Arne Geri, te izvolite. Cijela povijest Izraela počiva na e, na Božjem blagoslovu za izraelski narod. Kada govorimo o Golanskoj visoravni i o zapadnoj obali, to možemo učiniti samo ako razmatramo sigurnosnu situaciju Izraela. Međutim, Europa je ta koja je osnažila Iran. Iran prodire prema Siriji i povećava ukupni rizik Izraela na Golanskoj isravnoj Zaštita Meke i Medine je nešto što je samo po sebi razumljivo. Međutim, kada je riječ o Izraelu, tu E, odjednom govorimo sasvim drugim jezikom. Mi kao europski partneri moramo polagati na ravnotežu velikih moći i na mir u ovoj regiji jer samo mir je e, realna opcija tu trebamo utrti put i tu na temelju ukupne situacije postoji samo jedan pouzdani partner na Bliskom istoku, a to je e, Izrael jedina pravna država tamo koja se već e, godinama drži pravnog sustava i e, nama mora poslužiti kao dobar uzor. UN E, se treba boriti protiv protjerivanja židova iz e, arapskih, e, ovih tradicionalno arapskih zemalja. Gospodin Gerik. A sada Roza Damat, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Na ovoj plenarnoj sjednici govorimo i o podršci e, američke administracije kršenju međunarodnog prava od strana Izraela. Radi se o pripajanju e, Golanske visoravni. E, tu živi 25 tisuća Arapa i 20 tisuća Izraelaca i priznavanje međunarodne, od strane međunarodne zajednice tog teritorija kao i zapadne obale. To je stvarno e, problem e, na međunarodnoj razini i ovo e, priznavanje smatramo e, da e, nije dopušteno budući da mi e, smatramo da treba priznati palestinsku državu, treba pre, priznati stanje kako je bilo prije 67. godine. Ja sam vidio kako i u kakvim uvjetima živete ti ljudi, e, radi se o ljudima čija se temeljna prava ne e, poštuju. Izrael e, tlači palestinsku manjinu pa trebamo pružiti otpor u ime Palestine i u ime par cijelog civiliziranog svijeta. Hvala. Izvolite. Hvala. E, mirovni e, proces e, je u krizi već čitav niz godina. Rješenje dvije države, dvije nacije je sve manje vjerojatan. Situacija u Izraelu se uvelike izmijenila. SAD i vojska su napustili regiju. Međutim, u slučaju e, da Europska unija treba e, imati neku ulogu, ta uloga treba biti aktivna. Ne smijemo dopustiti ni pošto da SAD na jednu stranu podržava Izrael, a da Europska unija e, podržava Palestinu. Europska unija mora biti ključni igrač i to u smislu pregovaranja. Hvala gospodin zver, a e, sada e, dajem riječ e, vašem kolegu. Drage kolege, mi smo na pragu izborne kampanje i dobro je da sada govorimo o Golanskoj visoravi. Međutim, cijela ta rasprava E, mora svakako spomenuti i obratiti pažnju na rizik što se tiče e, sigurnosti na sjeveru e, Izraela, drugim riječima Hezbola, Iran. Drugim riječima, moramo imati uravnoteženi pristup koji će svakako uzeti u obzir i sigurnost Izraela. Ispravite me ako griješim, ali ova rasprava ne služi ničem budući da situacija na terenu nije izmijenjena, a svi znaju kakvo je stajalište Europske unije. Ono je poznato. Hvala gospodine Kristeja. A sada Branislav Skripek, izvolite. E, Isprimite, čujemo ovdje brojne isprike i čujemo da kolege dosta toga govore o posljedicama koje će mjere imati na sam izraelski narod. Ja ne smatram da je to ispravno. Dopustite mi dvije napomene. Izrael ima pravo braniti se e, mora e, imati kontrol nad Zapadnim danom i nad Golanskom visoravni ovo je točka u kojoj neprijateljska vojska može napasti Izrael, a mi iz povijesti znamo e, za terorističke operacije Hezbolaha i Izrael ne smije ignorirati tu opasnost, mora poduzeti korake kako bi osigurao sigurnost građana. A brojke e, govore bolje od politike. Izraelska e, poduzeća zapošljavaju više od 200 e, tisuća Arapa po visokoj plaći. Hvala. Hvala gospodine Skriper. A sada gospodin Konstantinos Papadakis, izvolite, uzmite riječ. Jeruzalem e, je postao glavni grad Izraela i tamo e, je e, su američke države prebacile svoje veleposlanstvo. Sada imamo pripojavanje Golanske visoravni E, još od 67. godine i to je zapravo logični nastavak ovo priznavanje. Radi se o provokaciji od strane Izraela u odnosu na e, rivale kao što je Rusija kako e, bi došli do nafte u regiji. Odgovornost grčke vlade je velika i e, nepriznavanje e, palestinske e, države zapravo ugrožava situaciju u regiju. Treba odmah prestati s okupacijom Golana od strane Izraela te omogućiti palestincima da proglase svoju državu e, u okviru granica i 67. sa Jeruzalemom istočnim kao e, glavnim gradom. Hvala. Gospodine Papadakis. Već sam u nekoliko navrata rekla ovdje u ovoj vijećnici da Europska unija vidi Izrael i Izraelce kao prijatelje i partnere i Palestince i palestinske vlasti isto kao partnere i prijatelje. I i dalje e, imamo prijatelje u Americi. SAD to su partneri i prijatelji. To ne znači da su e, da se o našim, našoj politici odlučuje drugdje. Ne, mi odlučujemo temeljem e, naših uvjerenja što je u najboljem interesu e, stabilnosti i mira u regiji i e, poštujući međunarodna načela i to se nikada nije promijenilo. Dakle, jasno i ujedinjeno trebamo ponoviti naše stajalište, ali to ne znači da smo pri tome neprijateljski nastrojeni e, prema partnerima i prijateljima koji su promijenili svoje stajalište. Mi smo uvijek vjerovali i i dalje vjerujemo da kao prvo e, da ne mislimo da je sila ta koja e, čini zakone. E, to nije dobar temelj za politiku. Ideja da možete promijeniti e, granice e, vojnom silom, to je opasna ideja u Europi, na Bliskom istoku i drugdje. I upravo zbog toga naše stalište u odnosu na Golansku visoravan je jasna. Zašto? Zato što vjerujemo da treba poštivati međunarodna pravila, međunarodne zakone i standarde. I to je načelo koje je u interesu sviju da e, se pridržavamo tih pravila i e, zakona